A sada prilazimo na plan rada. Konačni prijedlog dnevnog reda utvrđen je na konferenciji predsjednika 11.1.2018. u skladu s članom 149. i vama je dostavljen. Stoga se dnevni red smatra usvojenim. Tako, sada ćemo preći znači, na današnji dan, ponedjeljak. Klub zastupnika Ujedinjene Europske ljevice zatraži da rasprava i glasovanje o izvješću zastupnika Gabriela Mate o molim vas nakon ove odluke. Dakle, o očuvanju ribolovnih resursa i zaštite morskih ekosustava putem tehničkih mjera. Dakle, tražili su da se odgodi e, glasovanje i rasprave, to su podržali Zeleni i EFDD. Sada je riječ e, zastupniku Omartijevu e, da predstavi ovaj zahtjev Ujedinjene Europske ljevice ostalim zastupnicima. Gospodine predsjedniče, uvaženi kolege, naš klub zastupnika traži da se glasanje o izvješću kolege e, Matoa odgodi. Veliki je broj razloga zbog kojih bi to trebalo učiniti, ali navešću samo jedan. Prije nekoliko dana tisak i organizacije e, civilnog sektora su zapravo otkrile da povjerenstvo nije uzelo u obzir zaključke stručnjaka koje su sami tražili, a taj zaključak jasno ukazuje koliko je opasan električni ribolov. Međutim, zapravo se odbor oslonio na e, to izvješće ustvrdio nešto što je potpuno suprotno onome što izvješće tvrdi te je odobrio izuzeće u smislu takvog barbarskog načina izlova. Upravo zato mislim da treba odgoditi e, glasovanje zato što je pitanje koje se postavlja pitanje jesu li e, lagali zastupnicima Europskog parlamenta. To je pitanje koje treba postaviti i mi si također trebamo postaviti to pitanje kako bismo mogli potpunosti informirano glasati o izvješću koje se toliko čeka i zbog kojega je na naš parlament i na naš dom usmjerena tolika pozornost. Stoga vas molim da odgodite glasanje o ovome izvješću. Hvala. Gospodine Ferhoša, želite govoriti protiv ovog zahtjeva? E, imam zapravo e, pitanje vezano uz pravilnik. Bilo je 200 amandmana i glasanje po dijelovima. Članak 175. poslovnika daje mogućnost da u tom slučaju, kada ima toliko predloženih amandmana i toliko nesigurnosti, da se e, dokument vrati natrag odboru. I zato bi moj prijedlog vama bio da iskoristite članak 175. zbog ovakve ogromne inflacije amandmana te da pošaljete izvješće natrag odboru na razmatranje. To je nešto što im također daje mogućnost da pojasne i da budu objektivni vezano uz ovo pitanje jer imam prilično neobičan osjećaj, a to je da s jedne strane čitam znanstvene dokaze koji se temelje na jednoj tezi, a s druge strane znanstvene dokaze koji tvrde nešto diametralno suprotno. Racionalnost i objektivnost su osnovna obilježja znanosti, tako bi trebalo biti biti i stoga je moj prijedlog da vi u skladu sa člankom 175. vratite to izvješće odboru kako bismo razjasnili situaciju, kako bismo mogli objektivnije razmotriti ovo izvješće nego što bi to bio slučaj tijekom glasovanja sutra na plenarnom zasjedanju. Hvala lijepa. Što ste me podsjetili na ovu mogućnost, gospodine Mato, imate riječ. Puno hvala. Hvala predsjedatelju. Dakle, moramo ovdje ostati racionalni i ne biti nerazumni. Imamo dva različita pitanja. Prvo pitanje se tiče samog električnog ribolova. Mi smo radili na toj temi 21 mjesec, 77 sastanaka. Također smo imali već e, odgodu e, glasovanje e, u, lipnju i nakon toga smo imali to glasovanje, znači prvo u rujnu, onda smo opet odgodili za listopad i onda smo to pripremili za glasovanje glasovanja u prosincu. Netko je predložio da tada to e, odgodimo do danas, ali nitko u nijednom trenutku nije postavio to prvo pitanje, a to je da je pitanje odgode kada je riječ o električnom ribolovu. Dakle, imali smo svo to vrijeme, ali osim ovoga što zapravo čemu danas raspravljamo ovdje je to što komisija e, treba e, čuti naše prigovore jer su oni naravno 2006. godine dali zabranu, a to je ono što nam zabranjuje je da zapravo raspravljamo danas o tome i da sutra glasujemo. Meni je jasno da netko želi odgodu, ali ako je problem samo u tom članku, onda jednostavno možete glasovati protiv e, njega. Dakle, mi nemamo razloga za odgodu, nego moramo e, kazniti, odnosno prigovoriti komisije što je 2006. godina napravila e, nešto što nije trebala. dakle, ovaj članak 175 kaže da se može cijeli predmet raditi na odbor odbor kako bi se dalje raspravljalo o njome. Ali ako e, od 95 amandmana, znači jedna trećina od toga su oni koji su znači nesigurni za glasovanju, onda se to vraća na odbor. U ovom slučaju 80% amandmana je bilo prihvaćeno, odnosno odbijeno u smislu 12, 12, 13, 12, 12, 13, 14, 12. U tom slučaju, znači, možemo reći da bi se e, velika većina tih amandmana zapravo vratila opet na plenarnu, zato što bi se premašila ta trećina od potrebnih glasova na e, odboru. Dakle, e, u tom smislu odgoda, odnosno na odbor nije prikladno. Budući da neki klubovi nisu bili zadovoljni sa rezultatom na odboru, glasovanja na odboru, oni su iskoristili mogućnost predlaganja tolikih amandmana kako bi izmijenili taj e, prijedlog. Znači, nema razumnog razloga za odgodu zato što nemamo nikakvih novosti koje su u međuvremenu se dogodile i zato, se tražim da se rasprava održi danas i glasovanje sutra. Dobro, znači sada ćemo odlučiti poimeničnim glasovanjem e, hoćemo li prihvatiti prijedlog e, kluba Ujedinjene Evropske ljevice da se odgodi rasprava i e, glasovanje o izvješću o očuvanju ribolovnih, resursa putem tehničkih mjera. Glasovanje otvoreno. Jeste li svi glasovali? Još uvijek neki zastupnici tek ulaze u dvorenu. La votazione Glasovanje je zatvoreno. I prijedlog je odbijen. Dakle, imat ćemo raspravu s obzirom da su zastupnici većinom odabrali odbiti ovaj zahtjev. Što se tiče utrka, Klub zastupnika Ujedinjene Europske ljevice je zatražilo da se kao četvrta točka na dnevnom redu u popodne doda usmeno pitanje vezano uz sporazum o zabrani nuklearnog oružja. Dajem riječ gospodinu Vjegasu da nam izloži ovaj prijedlog svog kluba. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem. Kada govorimo o nuklearnom oružju, to je iznimno aktualno pitanje. Riječ je o vrlo velikim napetostima, pogotovo kada je riječ o politici SAD-a, kada je riječ o stvaranju obvezujućeg e, dokumenta u obliku sporazuma o zabrani nuklearnog oružja, to je nešto čemu bi se trebalo raspravljati. Mi smatramo da je to pitanje iznimno bitno i da Europski parlament raspravi o toj važnoj temi. Svjetski mir je ovdje na kocki i ne samo svjetski mir, nego i preživljavanje samog planeta. E, mi tražimo da se ta rasprava održi u utorak e, poslije podne, nakon usmenog pitanja vijeću i također zatražimo da glasovanje o ovom prijedlogu e, se održi putem poimeničnog glasovanja. Zahvaljujem. Želi li netko reći nešto protiv ovog prijedloga? Izvolite gospodin Lambec. Gospodine predsjedniče, mislim da je pitanje e, od ključne važnosti. E, očito ako e, podržimo to da se o ovoj temi raspravlja ovdje u ovom domu, moramo uzeti u obzir da je na konferenciji predsjednika prošloga tjedna zapravo došlo do novog elementa o kojem treba odmah razgovarati. Ja mislim da bi možda bilo pametnije da se o tome raspravlja u veljači, iako moram priznati da sam apsolutno za to da se o ovoj temi razgovara, ali tek u veljači. Ako sam dobro shvatio, gospodin Lamerc, vi e, predlažete da ovu raspravu odgodimo za veljaču. Dakle, vi dalje želite e, vaš zahtjev ostaviti na snazi. Da, ovaj prijedlog nije nov, mi smo ga već i ranije postavili e, i želimo i dalje da se sutra popodno održi ta rasprava. Dobro, sada ćemo glasovati o tome e, glasovanjem. Dakle, kao četvrtu točku dnevnog reda sutra popodne da se uvrsti usmeno pitanje o sporazumu o zabrani e, nuklearnog oružja. Izvolite, glasovanje je otvoreno. Jeste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Prijedlog je odbijen. Dakle, dnevni red ostaje nepromijenjen. Gospodine Demesmeke, zatražili ste riječ, izvolite. Zahvaljujem. Evo, e, riječ je o pitanju iz poslovnika u, skladu sa člankom 151 poslovnika. Dakle, predsjedniče, 19.12.2017. godine neki kolege među kojima e, e, sam i ja posjetili su e, zatvor u blizini Madrida gdje se nalazi e, kolega, naš kolega zajedno sa e, još dvojicom kolega iz katalonskog parlamenta. Dakle, oni su zastupnici koji su demokratskim putem izabrani u demokratski katalonski parlament. Mi smo zatražili da održimo na službenoj razini taj posjet, ali nismo dobili službeni odgovor. Kada smo stigli u zatvor, mi smo pokušali razgovarati sa ravnateljem zatvora što nam nije bilo dopušteno. Neprihvatljivo je da se prema jednom zastupniku tako odnose i pogotovo kada je riječ o jednoj državi članici, a ne na primjer o nekim trećim zemljama kao što je Turska, a u Turskoj optužujemo takvo postupanje. I zato tražimo e, da e, nas podržite u prosvjedovanju protiv e, takvih aktivnosti madridske vlade. U redu javit ćemo vam o ishodu. E, što se tiče četvrtka, za klub zastupnika Ujedinjene Europske ljevice je zatražila da se kao druga točka dnevnog reda u jutarnjoj raspravi uvrsti i izjava komisije o masovnim e, otkazima u konkurentskim poduzećima. E, Jasnije slučaj Simen. Sada dajem riječ gospodinu Širdevanu da nam, vam izloži ovaj prijedlog u ime svog kluba. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, nekoliko riječi o okvirnim informacijama. Dioničko društvo Siemens unatoč rekordnom profitu najavilo je da će provesti masovne otkaze u Europi. Eh, uglavnom eh, će se raditi o poduzećima u Nizozemskoj i Njemačkoj. Eh, doduše, tu još nisu uključeni radnici iz dobavljačkih firmi. Radi se o desecima tisuća radnika i radi se o budućnosti regija u Europi koje će biti ugrožene otkazima, iako je riječ o poduzećima koja ostvaruju dobit. Siemens je osim toga dobio više od 300 e, milijuna e, eura subvencija od države i upravo u tom kontekstu smatramo da je potrebno baviti se ovim problemom. Molimo vašu potporu kako bismo odaslali jasnu poruku europske solidarnosti zaposlenicima u ovim poduzećima kako bismo spriječili masovno otpuštanje e, radnika u poduzećima koja osim toga dobivaju sredstva iz proračuna. Hvala. Zahvaljujem. Želi li tko izraziti svoje protivljenje uvrštavanja ove točke na dnevni red? Dobro, ako nema, onda ćemo prijeći odmah na glasovanje. Znači poimenično glasovanje o prijedlogu e, kluba e, Ljevice da kao drugu točku dnevnog reda u četvrtak ujutro imamo izjavu komisije o masovnim otkazima u konkurentskim poduzećima u Europi e, slučaj Siemens. Glasovanje otvoreno. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Gospodin zastupnik McAllister. Bene. Dobro. Glasovanje je zatvoreno i prijedlog je odbijen. Dakle, dnevni red ostaje nepromjenen i potvrđujemo aktualni plan rada. A sada prelazimo na prvu točku dnevnog reda koja se tiče zajedničke rasprave o čistoj energiji. Dakle, riječ je o tri izvješća, e, Blanco Lopez, Poše, Irivasi i Turms. Prvi govornik je zastupnik Jose Blanco Lopez kao izvjestitelj za izvješće